surađivati sa civilnim društvom i započeli su dijalog vezano uz te teme, e, što je dobro, a ima još e, dobrih primjera. Kad je riječ o bananama, kao što znate, uvjet za privremeno ukidanje povlastica za banane određeni su u sporazumu. To nije nešto što se radi automatski, već ovisi o učinku na stabilnost europskog tržišta. I svaki puda kada su uvjeti ispunjeni, uključujući i lani, komisija je napravila dubinsku analizu i zaključili smo da povećani uvoz ne izaziva destabilizaciju u europskog tržišta i da veoma malo utječe na cijene. Nastavit ćemo međutim sa takvim analizama kad je e, e, također riječ o pitanju koje je spomenuo e, zastupnik iz Nizozemske, slažem se s vašom zabrinutošću. tu postoji pitanje izračuna i u bogati sljedećeg mjeseca pokrenut ćemo tu timu. Ondje idemo sa predstavnicima, razgovarati sa predstavnicima tamošnjih vlasti zaduženih za trgovinu. Kao što sam rekla, pokrenut ćemo sveobuhvatno analizu rezultata svih ovih sporazuma i rado ćemo ponovno doći u parlament i iznijeti vam nalaze svojih analiza. Zahvaljujem predsjedatelju. Hvala i vama povjerenice, a sada ćemo još čuti izvjestitelje, e, prije svega gospodin Fisas Aixela, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju, zahvaljujem povjerenici Malmstrom, zahvaljujem i svim kolegama na zanimljivim doprinosima ovoj raspravi. Južna Amerika naš je prijatelj, imamo važne veze s tim kontinentom, imamo važne trgovinske veze o kojima smo upravo razgovarali i važno je ojačati te veze. Dakako, Latinska Amerika za Europsku uniju je i iznimno geostrateški važna. Mnogo toga se može poboljšati, no moramo vidjeti što smo sve ostvarili. Kad bismo ove ugovore ukinuli, situacija bi postala samo gora, kao što smo to već čuli. Mislim da je to rekao i Gabriel Juan Fernando. Moramo biti oprezni kada je riječ o pitanjima poput pitanja banana. E, potrebno je da nam komisija objasni neke mjere koje poduzima. Zatim kada je riječ o Peru, Ekvadoru, to su strateški partneri za Europsku uniju i zbog toga je iznimno važno da nastavimo inzistirati na sporazumu kako bi oni mogli ostvariti svoje potencijale. Otvoreni smo i za novu suradnju i postoje odredbe koje to omogućavaju otvaranje drugim zemljama iz anske skupine zemalja Zahvaljujem svim kolegama s kojima sam surađivao u odboru, zahvaljujem osobito izvjestiteljima u sjeni. Zahvaljujući e, njihovoj suradnji uspjeli smo iznjedriti uravnoteženo izvješće i nadam se da ćemo sutra dobiti potporu ovoga doma. Hvala vam lijepa. A sad riječ ima gospodin Böge, izvolite. Hvala lijepa s obzirom na raznolikosti izvješća i kritike i svih ovih e, neodgovorenih pitanja i sve ono što imamo kao problematiku i sve što je isprogovoreno sa našim partnerima moramo na neki način biti e, blagi i želim kazati da vi, gospođo povjerenice, ste zaista u ovom poslovnom smislu i trgovinskim sporazumom postigli izuzetne rezultate. Želim isto tako suglasiti s kolegom, moramo sagledati s druge strane odakle dolaze ti naši partnere, ne samo apsolutnost svih e, realiziranih pitanja, već e, Isto tako moramo vidjeti kako se napredak ostvaruje, to moramo svakako uzeti u obzir još nešto. Kada pogledam da upravo zemlje o kojima smo ovdje razgovarali, Peru i Kolumbija, Peru 500 tisuća izbjeglica, Kolumbije preko milijun izbjeglica iz Venezuele koji su primili ove izbjeglice. Dakle, ove dvije države tada su one u svojem krhkom stanju zapravo pred kolapsom. Da li mi činimo dovoljno da zajedno sa UNHCR-om ili smo još uvijek premalo angažirani. Zaista imamo obavezu i odgovornost da kao europljani se poprinemo o rješavanju ove situacije, isto tako i da e, naše deklaratorne tražine ne ugrožava ukupno susjedstvo u cijeloj Latinskoj Americi, jer sva naša nastojanja bi od danas do sutra bila uništena i mislim da tu zaista imamo jednu važnu zadaću, ne samo u trgovinskoj politici, već da svugdje gdje tražimo određenu preduvjete da s obzirom isto tako i na arogantnost SAD-a, s obzirom na TTIP i sve ostalo što se dogodilo, ne smijemo raditi naprosto tako kao da želimo pustiti da ovaj kontinent propadne kroz ovu aroganciju ili da isto tako ga preuzmu drugi e, poput Kine. Naši partneri očekuju nešto sasvim drugo, o tome svakako moramo dobro dobro razmisliti. Panu poslovi spravozdavci Bege, zamykam wspólną debatu. Zahvaljujemo izvjestitelju. Ovime smo došli do kraja ove zajedničke rasprave. O tome će se glasovati sutra. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. No prije toga imamo jednu izjavu gospodin Inoina preodlazi iz kluba europskih pučana i prelazi u klub europskih konzervativaca i reformista. E, također iz kluba FDD-a odlaze dva zastupnika i pridružuju se drugome klubu gospodin Gerald Button više neće biti nezavisan zastupnik već će se pridružiti klubu EFN-a od 16. E, siječnja 2019. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće Marije Rene, Europski fond za prilagodbu globalizaciji. E, pozdravljamo povjerenicu Thyssen kao i sve sudionike ove, ove rasprave. Gospođa Arena, izvolite. Hvala vam lijepa, hvala predsjedatelju, hvala povjerenici. Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je 2006. godine, to je fond solidarnosti, važno je to naglasiti, koji pruža potporu i pomoć radnicima koji su dobili otkaz zbog toga što je došlo do restrukturiranja njihovih tvrtki. U proteklim eh, godinama Fond je pružio potporu e, za više od 150 tisuća radnika iz više od 150 restrukturiranih tvrtki u gotovo svim državama članicama. Također, e, mladi ljudi kojima je, su potrebne rekvalifikacije i dokvalifikacije mogli su iskoristiti sredstva iz ovog e, fonda. Međutim, e, način na koji je organiziran fond veoma je složen i zbog toga sredstva nisu iskorištena u odgovarajućoj e, mjeri. Prijedlog koji je iznijela komisija pozdravlja Europski parlament. E, dakle, doista smo se uvelike složili kako možemo surađivati na temelju prijedloga koji dolazi iz vaših službi. Broj eh, radnika na koje djeluju eh, restrukturiranja je iznimno e, visok. E, vi ste tražili da se sredstva iz ovog fonda mogu upotrijebiti za tvrtke koje otpuštaju više od 250 radnika. Mi smatramo da taj prag mora biti 200 radnika. Međutim, ovdje nije riječ samo o globalizaciji i učinku globalizacije, već je riječ i o tehnološkim promjenama, promjenama uzrokovanim klimatskim promjenama, e, okolišnim promjenama. Sve to treba treba uzeti u obzir. Još jedan ključan faktor je sufinanciranje. Multisektorski i multiregionalni aspekti su također nešto što treba uzeti u obzir. Svrha svih naših amandmana jest da se poboljša funkcioniranje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koji bismo mi željeli nazvati Europskim fondom za tranziciju. E, mislim da ćemo imati prilike dodatno govoriti o tome. Važno je dati potporu radnicima u slučaju restrukturiranja, ali ključno je uzeti u obzir da iako mnogi e, na dobar način koriste globalizaciju, postoje i gubitnici e, u procesu te globalizacije. E, naravno, znamo da imamo visoke stope nezaposlenosti u nekim regijama i važno je upravo ondje pružiti pružiti potporu, pružiti potporu onim regijama u kojima je došlo do naknadnog restrukturiranja kako bi se gospodarski čimbenici mogli suočiti sa gospodarskim poteškoćama važno je da strateški pristupimo tom problemu. Često dajem primjer tvrtki Caterpillar iz Belgije koja je e, pružila pomoć svojim radnicima kako bi e, pronašli nova radna mjesta, a imali su i dodatnu službu e, službu koja je omogućavala do kvalifikacije ili rekvalifikacije ljudima koji su prošli kroz teško razdoblje. I upravo zato su omogućili visoku stopu ponovnog zapošljavanja i ojačali gospodarski svoju regiju. Kad kada je moje kolege bilo teško uvjeriti da prihvate upravo taj smjer, međutim mislim da je ovaj primjer važan i da ga trebati uzeti u obzir kad radimo amandmane, odnosno izmjene i dopune ovoga fonda. Postoje regije koje su u lošijem stanju i ne smijemo dopustiti da ostanu u takvom stanju, zato se nadam da ćemo dobiti potporu našim amandmanima od različitih klubova. Zahvaljujem izvjestiteljici, a riječ sada ima povjerenica Tisen. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, uvaženi predsjednice, uvaženi, e, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Od 2007. godine Europski fond za prilagodbu globalizacije je ključni instrument kojim pokazujemo solidarnost europskim radnicima koji su izgubili radna mjesta zbog globalne financijske krize ili zbog restrukturiranja svojih tvrtki do kojih je došlo upravo zbog globalizacije od od svoga osnutka iz ovog e, fonda izdvojeno je 631 milijun e, eura e, za više od 130 tisuća radnika u otprilike 160 tvrtki. No svijet se mijenja i vrijeme je da prilagodimo i ovaj fond kako bi bolje odgovarao trenutačnom socijalnom i gospodarskom kontekstu. E, i upravo zato sada se nadamo da ćemo dobiti potporu e, parlamenta u oči donošenja novog višegodišnjeg financijskog e, okvira. Zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Marija Arena i svim zastupnicima iz odbora za zapošljavanje. Također mi je drago što je parlament ovom problemu pristupio tako brzo. Parlament je iznio čitav niz amandmana, mnoge od njih pozdravljam jer oni pojašnjavaju dodatno naš tekst ili unose neke dobrodošle izmjene. Što se tiče nekih drugih amandmana, tu e, dvojimo, trebali ih prihvatiti, a spomenut ću ovdje samo dva. Jedan od ključnih elemenata našeg prijedloga je ubrzana mobilizacija sredstava i ponovno uvođenje istog mehanizma mobilizacije sredstava koji imamo u trenutačnom e, fondu onemogućit će nam e, da ubrzamo rad fonda i samim time da brže pomognemo radnicima koji su ostali bez radnih mjesta. Također imamo određenih sumnji u pogledu praga i u pogledu produljivanja referentnih razdoblja. Dakle, ovdje je riječ o tvrtkama do kojih e, dolazi zbog otpuštanja i koje izazivaju šok za lokalna gospodarstva. U našem prijedlogu predložili smo 250 radnika otpuštenih iz jedne tvrtke, time smo smanjili prethodni prag. Ako taj prag dodatno smanjimo, dovodimo u pitanje upravo one e, slučajeve koji e, snažno utiču na lokalna gospodarstva izazivajući određene šokove. No, naravno, spremna sam poslušati vaše argumente i radujem se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala i vama povjerenice, a sada krećemo e, zastupnicima iz odbora za međunarodnu trgovinu, proračun, nadzor proračuna, regionalni razvoj i odbora za prava žena. Molim govornike da se drže zadanog vremena kako bismo raspravu završili prije ponoći. E, u ime Odbora za međunarodnu trgovinu, gospođa Gras Heinz. Imate minutu, izvolite. Hvala predsjedniče, štovane kolegice i kolege. Nažalost, nemamo trgovinske sporazume, e, u trgovinskim sporazumima mehanizme koje bi zaštitili okolišne norme i radna mjesta. Trgovina od koje profitiraju svi ne može u tome biti riječi. Europski fond e, za prilagodbu globalizaciju treba zaštititi one radnike i radnice i pod im koji su svoje radna mjesta ili zbog liberalizacije trgovine ili tehnološkog razvoja izgubili svoje radna mjesta, a sama stvarnost pokazuje da uvijek postoje i dobitnici i gubitnici, a isto tako i trgovinski dobici u članicama i u društvu nisu ravnomjerno raspodijeljeni. Usprkos eh, relativno malog proračuna i kompleksnog postupka, fond od svog osnutka je ostvario opipljive rezultate za preko 140 tisuća radnika u čitavoj Europskoj uniji. S obzirom da nije u cijelosti iskorišten ovaj fond, želimo pojednostaviti sam postupak. Države članice bi trebale dobiti potporu kad je riječ o primjeri samih sredstava, te moramo imati veću fleksibilnost. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. A sada u ime Odbora za kontrolu proračuna gospodin Perecki. Tri ključne točke kada je riječ o proračunskom nadzoru, prije svega treba naglasak staviti na mjere koje će e, poduprijeti one najugroženije skupine i one države članice koje su najteže pogođene, te isto tako gdje regionalne i lokalne vlasti nisu imali sukladne resurse kako bi poduzele adekvatne mjere. Kada god e, se aktivnosti e, tiče profitnog društva, tada treba doprinijeti reintegraciji premještenih radnika, prije svega kad je riječ o socijalnom planu koji se treba uspostaviti. Treće, ako komisija treba tehničku pomoć ili neizravno upućivanje i management, e, tada transparentnost e, procedure koja je odgovorna za sam zadatak koji treba izvršiti, te treba isto tako i e, dionike u Europskom fondu za prilagodbu globalizacije, te isto tako i parlamentarne zastupnike obavijestiti o svim poduzetim aktivnostima. Hvala lijepa. U ime odbora regije, gospodin Tamas Dojče. Gospodine predsjedniče, štovana gospođo povjerenice, naš odbor je svoje mišljenje izrazio i ja bih želio formulirati tri cilja koje smo postavili. Prvo, želio bih govoriti o pragu o kojem je bilo riječ, dakle, sa 250 radnika na 150 radnika, isto tako da se proširi krug korisnika na radnike i radnice koji nisu e, dobili otkaz, ali koji su u programu uzbrinjavanja. Te isto tako treće sam rok, e, a koji treba ustrojiti mora biti najkraće moguće. Mislimo da je to izuzetno važno kako bismo ostvarili ovaj veliki korak a isto tako kako bismo smanjili upravo ovaj prag na 150 radnike. Ovo je izuzetno važno jer u slučaju malih i srednjih poduzeća često nemamo toliko djelatnika u malim i srednjim poduzećima koji bi bio 250, a upravo u manjim državnim članicama nemamo tako velike poduzeća. Stoga volimo e, i želimo da se ovaj prag spusti na 150. Hvala lijepa. Ima odbora FAM. Gospođa Blinkeviću. Hvala, predsjedniče. Što se tiče Ovih aktivnosti Europskog fonda za prilagodbu globalizacije stotinu tisuća ljudi je dobila pomoć ovog fonda, a upravo zbog proširenja EGF-a nekoliko koraka treba učiniti kako bi se površala ova pomoć koja se dobiva iz fonda kad je reći o e, dakle otpuštenim radnicima koji mogu ostvariti na taj način puno brže svoje prava te isto tako zahtijevati e, svoja prava što je to E, prije moguće. Kad je riječ e, o ratnicima koji su oslani, zaista postoji razlika između spolova, između podataka ECT, te isto tako e, sektora matematike i inženjerstva, što znači da treba rekvalificirati žene u tim sektorima što, koji su još uvijek tradicionalno pod dakle dakle većinom muškaraca. A isto tako kad je riječ o službi njegovatelja, isto ovisnih osoba, sve one žene koje traže zaposlenje ili koje trebaju proći doškolovanje, dobe učinkoviti sustav potpore kako bi zaista mogle raditi u stvarnim životnim okolnostima. Hvala lijepa. To nas dovodi do kraja u ime odbora i govornika u ime odbora. Prva skupina će biti EPP. Tom van den izvolite. gospođo povjereniče, gospodine predsjedniče Europski fond za prilagodbu globalizaciji, doista e, neće imati svoj uspjeh ukoliko nećemo progovoriti i o problematici kada je riječ o e, tranzicijskom fondu. Mislim da i samo naziv e, zaista pokriva da bismo trebali fond preimenovati Europski fond za tranziciju, a isto tako kada je riječ o restrukturiranju, o gubitku radnih mjesta i o globalnim krizama, e, moramo istaknuti da u svakom slučaju imamo primjer Caterpillara koje je izvjestiteljica spomenula i moramo naznačiti da je sam fond je bio dobra ideja i želio bih isto tako zahvaliti komisiji na dobrom prijedlogu kojeg su uputili. Sam proračun nije u cijelosti iskorišten, a jedan od e, problema čini se da je bio i djelokrug opsega koji je bio suviše uzak i zbog toga sada želimo proširiti ovaj djelokrug. Isto tako mislimo da u prošlosti sam fond e, je mogao podupirati sva ona poduzeća koja ima više od 500 e, radnika. Čini se da je to previsok prag, to bi trebalo svakako prilagoditi. To mora biti instrument koji je e, prihvatljiv e, i isto tako moramo smanjiti broj na 250 administrativne prepreke treba u svakom slučaju smanjiti, a isto tako smo mišljenja da treba sagledati sve one sektore koje imaju potrebu za ovakvim jer ukoliko izgubite radno mjesto želite što prije osposobiti nezaposlenu osobu da dođe na tržište rada. Kada je reč o tranzicijskom fondu, svakako treba uzeti u obzir i utjecaj Brexita o kojem e, treba govoriti, a to je gubitak radnih mjesta i to moramo uzeti u obzir. Hvala lijepa. U ime socijaldemokrata, Jongerov. Gospodine predsjedniče, ukoliko u nekoj regiji u Europi previše ljudi ostane bez e, svojih radnih mjesta, tada čitava regija ima negativne posljedice i svakako u tim situacijama Građani moraju imati pristup pomoći koja mora biti što djelotvornija i što brža. Znamo da radni uvjeti, da se neprestano mijenjaju, da postoje tehnološke inovacije, međunarodna konkurencija, isto tako je i pitanje globalizacije, sve to što moramo prilagoditi i isto tako imat će utjecaja na tržište rada. Svi oni koji su pod e, utjecajem ovih e, svih divergirajućih e, kretanja moramo svakako uzeti obzir i moraju imati daleko veću šansu da se vrate na tržište rade, da dobiju nova radna mjesta i upravo zbog tog razloga želim pozvati da se upravo založimo za ovaj Europski fond za tranziciju. Hvala lijepa. Hvala i na ove dvije sekunde koje ste nam uštedili u ime ECR-a. Vesov Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Globalizacijski fond e, ustrojen je 2007. godine. Treba bi biti učinkovitiji nego što je bio do sada. Treba bolje podupriti radnike upravo zbog e, globalizacijskih e, promjena. Sami radnici u budućnosti moraju primati potporu, a ukoliko je i njihovo radno mjesto digitalizirano, automatizirani ili globalizirano, dakle ne samo kao rezultat financijske krize. Predlažemo da limit za dodjelu treba smanjiti na 250, a isto tako dobra je ideja da se mijenjaju stvari, moramo promijeniti monitoring, moramo vidjeti kakvoću e, između velikih i malih poduzeća i primjena ovih instrumenata koji se koriste i mogu koristiti ovim instrumentom. 11 država je postavilo zahtjev i treba sagledati financijske pokazatelje. Irska 68 milijuna e, Francuska 50 milijuna, Grečka, Danska, Belgija nekoliko milionara, e, Poljska niti milijun eura. Postavljam pitanje zašto prethodna vlada u Poljskoj nije koristila ovaj fond kada smo imali 4000 e, radnih mjesta u Dinu e, je zatvoreno u lukama i u pristaništima. U ime Aldea, gospođa Fekapena. Europski fond za prilagodbu je trebao podupriti europske građane, a zbog strukturnih promjena koje je proizvela globalizacija. Sam fond je omogućio da se e, snađu ljudi, da pronađu radna mjesta, te isto tako da se obrazuju. Međutim, u današnjem svijetu e, sama nezaposlenost nije uzrok globalizacija, već digitalizacija, automatizacija, koja na neki način e, zaista vrši velik pritisak na velik broj sektora i velik broj poduzeća. Što će novi fond biti fleksibilniji i što će brže reagirati na nove izazove i što će e, bolje pripremiti same radnike kako bi u budućim gospodarstvima imali svoju ulogu, velike promjene koje je fond e, učinio zaista bi promijenio sam karakter fonda, a zbog toga bi svakako trebalo tretirati i sa rezervom ovu cijelu priču. E, sam prag od 500 e, radnika, komisija želi da se smanji na 250, a parlament bi htio ići na 200 radnih e, mjesta koja bi bila ugrožena po poduzeće. U mnogim regijama u E, poduzećima e, rade u malim i srednjim poduzećima radnici. To je izazov za regije, ali što se tiče kriterija izlučivosti, on ne mora biti prenizak. kako ćemo sve više i više potpore dati i malim poduzećima, onda postoji opasnost da ćemo imati jedan instrument koji će se non stop koristiti, a sami zahtjevi e, trebaju jednako takav administrativni rad kao i veliki zahtjevi zbog toga treba ovdje povući crtu. I na kraju krajeva sam ideal fonda jeste nepredviđene situacije. Moramo imati regionalnu kohezijsku politiku koja će stvarati radna mjesta i uzeti u obzir potrebe različitih regija u Europi. Što se tiče utjecaja Brexita, njega moramo uzeti u obzir jer to može biti ogromna strukturna promjena kao i bilo koja druga strukturna promjena upravo zbog e, gubitka radnih mjesta. Hvala lijepa ime zelenih Monika Gospođo povjerenice, gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege, Europski Fond za prilagodbu globalizacije i preimenuje se u Europski fond za tranziciju. Mi zeleni želimo poduprijeti tu promjenu naziva. Želimo bismo isto tako da se e, ubaci riječ e, za fair tranziciju kako bismo ukazali na to da u budućnosti imamo visoka vrijedna održiva radna mjesta. Za nas je budući Europski fond izuzetno važan instrument u socijalnom E, smislu, ali isto tako i u radnopravnom smislu, jer upravo ide u prilog radnicima. Nemamo toliko instrumenta koji bi išli u prilog radnicima i zbog toga je tu jedno jedan važan fundamentalni segment u izgradnji tržišta rada. Želim isto tako kazati da smo mogli postići e, velike napretke isto tako u segmentu rada fonda. Prije svega ovaj fond treba biti usmjeren prema budućnosti, obuhvaća i digitalizaciju, ali i transformaciju gospodarstva gospodarstva e, bez CO2, tu se ujedno vidi šansa, a ne problematika. To je isto tako i fond koji e, se treba usmjeriti na e, sva radna mjesta koja će se u budućnosti stvoriti, e, sve one isto tako e, mlade koji ne rade treba uključiti, ali isto tako i stope su financiranje, odnosno snižni kriteriji za intervencije kada je riječ o broju nezaposlenih po pojedinom poduzeću. Smatramo da je ovo smanjenje jako dobro i da možemo dobiti većinu za ovakav prijedlog. Nažalost, nećemo moći e, podržati amandman izvjestiteljice jer smatramo, kao što sam istaknula, da sama sredstva Europskog fonda za prilagodbu globalizaciju trebaju izravno ići radnicima, a ne institucijama kao što to imamo u Europskom socijalnom fondu. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Pirinto Lopez. Hvala. Gospodine predsjedniče, Najveći broj predloga izvjestiteljice zapravo upotpunjavaju sam predlog komisije, nešto moramo jasno istaknuti da ovi prijedlozi kao takvi još uvijek ne stvaraju najbolje moguće preduvjete. To su zapravo samo male kozmetičke preinake koje ne omogućuju da se negativne posljedice, a riječ bi bila o globalizaciji, odnosno učincima globalizacije, a isto tako i pojačanoj kapitalizaciji na bilo koji način ublaže, a kad je riječ isto tako i o smanjenju uvjeta na tržištu rada. Mnogo ljudi izgubilo radno mjesto u multinacionalnim kompanijama, dok su te iste multinacionalne kompanije postale sve bogatije i bogatije. Odgovornost samih poduzeća i poduzetnika treba uzeti u obzir. Prije svega ovaj problem se ne želi e, sagledati jer i sama sredstva fonda su ograničena i mjera koje poduzimaju države članice kako bi poduprale radnike još uvijek ostaje bez e, velikih e, mogućih pozitivnih utjecaja. FDD, Amandmani 97, 98 govore o utjecaju, e, dakle, povlačenju Ujedinjene kraljeve iz Europske unije. U zadnjih sat vremena vidjeli smo da je Donji dom e, parlamenta sa velikom većinom odbio ovaj sporazum vezano uz Brexit, to je najveća gubitak u posljednjim e, godinama u Velikoj Britaniji. To će imati utjecaj na Europske unije i na Ujedinu kralju. I želio bih vidjeti jedan e, pravedan sporazum na stolu kad ćemo glasovati o upravo fondu za prilagodbu globalizacije i sama promjena naziva neće promijeniti sadržaj. Ja bih e, želio kazati da je obuhvaćen period od 21. do 27. godine i želim kazati da zastupnici iz Ujedine kraljevine cijene moraju biti suzdržane. Nema nikakve veze što će se dogoditi u Europskoj uniji nakon tranzicije. Ne bismo trebali kazati što treba EU unija učiniti. Kako da to kažemo? Ako antidemokratske sile su uspjele u isto tako svojim namjerama da u kampanji glasuju isto tako i protiv e, ovog sporazumnog rješenja. A kad je riječ o e, novcu poreznih obveznike, sam fond znači da e, šaljemo novac u Europsku uniju kako bismo tražili nazad dvije trećine toga se na neki način isto tako ne koristi, to nema smisla i upravo premisa ovog fonda je zapravo u cijelosti krivo postavljena. <clears throat> Hvala lijepa. Gospodin Kasa. Gospodine predsjedniče, postoje različite mjere potpore radnicima. Ovakva mjera kao što je mjera Europskog fonda za prilagodbu globalizacije strateške naravi koja je namijenjena za dugoročna rješenja, ali isto tako i Europski fond za pregodbu globalizacije mora djelovati na drugačiji način. On mora biti, međutim, učinkovit jer se koristi štiti treba i koristi se u okolnostima koje ne možemo predvidjeti osim kad je riječ o nekim planiranim slučajevima. Upravo ovaj fond je prilagođen da upravo i korištenje e, od strane nezaposlenih radnika koji se nalaze e, pred teškom ekonomskom krizom e, mogu koristiti. Ja ne mogu se suglasiti sa prethodnim govornikom da ovo nema nikakvog smisla. Ja sam doista vidio na licu mjesta kako su se koristila sredstva na Malti, svi oni koji su ostali bez posla i svi oni koji su imali mogućnost ponovno e, doći do novih radnih mjesta i isto tako e, zauzeti novu poziciju na tržištu rada. Svakako, svi oni koji su zaposleni znaju o čemu je riječ kad je riječ o smanjivanju brojke sa 500 na 250. To mora postati upravo norma, a ne izuzetaka. Isto tako i kad je riječ o e, različitim veličinama poduzeća, prije svega u malim državama kao što je Malta, e, moramo uzeti ove brojke svakako kao e, glavne brojke koje predstavljaju naše poduzetnike. Hvala lijepa. Mercedes Bresson. Hvala gospodine predsjedniče. Štovana povjerenice, štovane kolegice i kolege, globalizacija donosi negativne učinke i to i kad je riječ o produktivnosti, ali kad je riječ o ukupnosti društva. Europa mora e, zaštititi svoje građane od ovih negativnih posljedica globalizacije, a isto tako zaštititi ih od e, eventualnih e, nefer tržišnih utakmica upravo kroz potporu na način da se čovjek stavi u prvi plan. Ovaj fond je izuzetno važan koji izuzetno e, jasno i konkretno daje svoju pomoć i to u regijama kojima je to bilo od e, najveće koristi. A kad je riječ o smanjenju praga na 250. Upravo time se pokušava obuhvatiti što veći broj poduzetnika. Inače bismo isto tako E, na neki način izuzeli iz ove cijele priče mala i srednja poduzeća, a upravo na licu mjesta moramo djelovati, prije svega kad je riječ o teškim krizama. Još moramo učiniti jedan daljnji korak. Sve ovo mora postati pravi fond za ekološko preostrojstvo, za pravedniji i održivi e, rast u društvu prije svega radnici moraju postati dionici jednog novog modela razvoja za bolju zaštitu okoliša. Sada već e, dajem Danuti izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Drago mi je što i same promjene kada je riječ o Europskom fondu za prvog globalizacije od 21. do 27. zapravo komisija obuhvaća sve nove potrebe koje stoje pred gospodarstvom u Europi. Ja bih željela e, predložiti da se ne koristi samo u e, slučaju velike otpuštanja kada je riječ o globalizaciji, već kada je riječ i o digitalizaciji i o automatizaciji te s time povezanih gubitaka radnih mjesta. Ovaj fond e, trebao bi usko surađivati sa ESF Plusom, koji isto tako e, podupire radnike koji su ostali bez radnih mjesta. Velik broj radnih mjesta možemo upravo kroz automatizaciju u budućnosti izgubiti. Ovaj fond mora se i s time suočiti, a isto tako i sve ostale promjene koje se predlažu Pozitivne su narave prije svega one koje se tiču uključivanja malih i srednjih poduzeća a isto tako i smanjenje praga sa 500 na 250 radnike ili čak 200 koliko je predložio odbor za zapošljavanje. Dodatne financijske sredstva trebaju pridonijeti i lokalne zajednice. I gospođo Haken bih htjela odgovoriti da svi oni radnici koji su izgubili e, svoje radno mjesto kroz Brexit trebaju dobiti potporu. Hvala vam lijepa. Detjen. Gospodine predsjedniče, Ništa nije tako stalno kao mjena u globaliziranom gospodarstvu. E, ugrožena su i radna mjesta i e, sami gubitnici. Dobitnici se ovdje stvaraju u čitavom svijetu. Mi u Europi želimo osigurati situaciju da u slučaju masovnih otpuštanja i prestrukturiranja i radnici i branše i regije dobivaju potporu kako bi i ovi radnici dobili ponovno radna mjesta, a sam globalizacijski fond daje svoj značajan doprinos tomu. U slučaju masnog otpuštanja preko 200 djelatnika svakako treba staviti na raspolaganje ova sredstva iz fonda koja će ublažiti posljedice i dati ovim ljudima novu perspektivu. To je izuzetno važno i značajno. Pitanje o preduvjetima za okoliš, ekologizacija, digitalizacija, automatizacija, svakako možemo sa jednim dijelom namijeniti ova sredstva. Sam fond za globalizaciju mora isto tako imati trojni odnos između ekonomije, ekologije i isto tako interesa samih ljudi. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine predsjedniče, štovana povjerenice, Europski fond e, za prvog globalizaciji od samog početka bio je učinkovit i isto tako e, je pomoć otpuštenim radnicima u sklopu globalizacije, a isto tako imamo i gospodarsku krizu koju smo unijeli sada kao mogućnost e, da aktiviramo Europski fond, ali isto tako i automatizaciju i dakle tehnološku inovaciju. Sami procesi proizvodnje su u stalnoj mijeni, moramo se prilagoditi tome i naša politika mora biti u skladu sa realnošću kojom smo okruženi. Moramo isto tako investirati i u same osobe, u njihove kompetencije, moramo podupreti, a prije svega kad je riječ o velikom broju otpuštanja u nekoj regiji. Zbog toga je izuzetno važno da je ovaj fond i nadalje ima svoju reaktivnu mogućnost, a isto tako mislim da i sam prag eh, treba spustiti to je dobar prijedlog, na taj način će se i sam fond moći prilagoditi realnoj slici i prilici, te isto tako i industrijskim strukturama. Prije svega manji broj radnih eh, mjesta se ovdje ukida i možemo pomoći daleko većem broju ljudi. Gospodin Simon, izvolite. Uh, Gospodine predsjedniče, Prošlo je točno sat vremena otkako je donji dom Britanskog parlamenta uvjerljivom većinom odbacio sporazum o Brexitu Tereze May. A ovdje sad raspravljamo o Europskom fondu koji novac poreznih obveznika E, se koristi kako bi se ljudi koji su ostali zbog, e, e, bez posla zbog globalizacije dobili nove vještine i iznova se zaposlili. Spominjem to zato što je prema Centru za gradove nažalost broj ljudi koji će izgubiti posao zbog digitalizacije, zbog umjetne inteligencije i tako dalje nažalost Imamo već sada najave e, iz automobilske industrije u Velikoj Britaniji da će primjerice samo Jaguar otpustiti 5000 e, ljudi. Dakle, ovaj fond bi imao posla i kod nas. Hvala lijepa. O tome valja razmišljati, da. Sada gospodin Lenar ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. U Europi moramo govoriti o novcu, no isto tako moramo govoriti o ljudima. Logično je da ljudi na koje globalizacija utječe i to tako da gube svoj posao, da im pomognemo naći novo, novi posao. Ne bismo trebali samo govoriti o abstraktnoj statistici, već o ljudima o konkretnim e, regijama, e, ljudima iz građevinske industrije u Kenderlandu koji su izgubili e, izvor prihoda. Riječ je o stvarnim osobama i važno je da Evropska unija ne govori samo o poduzećima, već da govori o osobama, pojedincima i utjecaju na njih ovakvih pojava, a isto tako i E, o potrebi da se ovaj fond koristi djelotvorno i ekonomično. U budućnosti Europska unija svakako mora pružiti pomoć ljudima kojima je ona potrebna. Hvala lijepa. A sada gospođa Tomc, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Prošlo je više od desetljeće od uspostave Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Svi smo svjesni toga da se u međuvremenu situacija promijenila i stoga je logično da promijenimo i pravila po kojima funkcionira taj fond. E, ta pravila moraju biti jednostavnija, moramo imati kriterije za korisnike. E, promjene će osobito ići na ruku malim državama, e, malim poduzećima i srednjim poduzećima u i onim državama u kojima je velik broj takvih malih i srednjih poduzeća. No, e, mislim da ipak trebamo biti ambiciozni kad je riječ o pragu. U mojoj državi, prema posljednjim statističkim podacima, samo 350 poduzeća ispunjava ove nove kriterije. Dakle, e, imaju više od 250 zaposlenih. Dakle, te promjene će omogućiti da oni ljudi koji su izgubili svoje radno mjesto uslijed digitalizacije, uslijed novih, uvođenja novih tehnoloških procesa, e, da dobiju pomoć. Kao što smo rekli i za sve druge fondove, e, pravila moraju biti jednostavnija, a nadzor jači. Hvala. Hvala lijepa. Time smo došli do kraja našeg popisa govornika. Sada eventualno spontano javljanje za riječ gospodin Jose Farijan prvi, no ne vidim ga ovdje u dvorani. U tom slučaju gospođa Šojdrova, izvolite. Hvala lijepa, potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nacrt e, ovih promjena, odredbi o povlačenju sredstava iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji nešto je što podržavam. E, osobito e, mi je prihvatljivo spuštanje praga na 200 radnika i produljenje vremenskih rokova. Moramo sagledati stvari iz kuta gledanja manjih država članica kao što je Češka republika. U budućnosti također očekujemo bolje, jednostavnije procedure za podnošenje zahtjeva mislim da će ih e, obrađivati e, službe Europske komisije u kraćim rokovima i potrebno je financirati inicijative, poticaje poduzećima da omoguće rad na određeno radno vrijeme, odnosno na skraćeno radno vrijeme, primjerice za roditelje i ostale koji se pokušavaju vratiti na tržište rada. Hvala lijepa. Sada e, zastupnik Matijas. Što se tiče Europskog e, fonda, isto tako koji treba na neki način ublažiti posljedice globalizacije, ovaj fond je dokazao da doista može poduprijeti radnike koji e, su postali žrtvama masovnog otpuštanja. U slučaju Grčke ovaj fond nije se koristio u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće. Sama sredstva koja su stavljena na raspolaganje u Grčkoj bile su izuzetno skromna u usporedbi sa ukupnim financijskim sredstvima fonda. Međutim, riječ je o fondu koji treba poduprati i regije i mala i srednja poduzeća i koji isto tako možemo iskoristiti jednu prijelaznu razvoju uz pomoć ovog fonda i taj fond mora E, imati utjecaj na sve one posljedice automatizacije do koje će doći. Moramo jasno kazati e, koliko je visok postotak za sva ona radna mjesta koja će se izgubiti tijekom automatizacije. Mora se smanjiti prag na 200, e, od početnih 500 koliko smo imali, mislim da je to jako važno, a isto tako je važno da razmislimo da li da smanjimo ovaj prag na 150. Da, brzo Hvala lijepa. Sada zastupnica Ana Miranda, izvolite. Šok koji doživljavaju lokalne zajednice, lokalna poduzeća uslijed globalizacije u našoj regiji je bio ogroman. To se dogodilo ljudima u brodogradnji, u Galiciji isto tako i u tekstilnoj industriji u La Corunji u Španjolskoj. I stoga se doista nadam da radnici Alcoasa neće morati neće se naći u poziciji da izgube potporu Ovaj fond e, nije uvijek funkcionirao po transparentnim pravilima, tako da se nadamo da će u budućnosti nadzor biti transparentan, odnosno da će nadzor biti pojačan kako bi se osiguralo da se e, pravila primjenjuju na transparentan način. Isto tako e, i mogu podijeliti s vama primjere poduzeća koja su koristila ta sredstva, no e, na jedan manipulativan način da izbjegnu svoje obveze. Hvala. Gospodin Polčak će biti posljednji govornik. Hvala lijepa, predsjedniče. Nažalost, želim podržati ovaj instrument europske politike uistinu je vrlo koristan za ljude koji se nađu u nezavidnoj situaciji, za regije, za poduzeća na udaru globalizacije. Taj fond pomaže cijelim sektorima pogođenim globalizacijom. Tako da doista od samog začetka smatram ovaj fond e, sjajnom idejom i kada bi europska politika uvijek bila ovako usredotočena na najvažnija pitanja kao što su gubitak radnih mjesta, bili bismo e, sigurno u boljem položaju izbjeći situacije kao što je Brexit. Kažem to na temelju onoga što je ranije rekao gospodin Samos, e, podržavam ga, to doista jesu pitanja koja su važna za obične ljude i na koje se moramo usredotočiti. Dakle, riječ je o kvalitetnom i važnom instrumentu za ljude. Hvala lijepa. Povjerenice Tisan, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici, još jednom pozdravljam činjenicu da je parlament e, u prvom čitanju prihvatio naš prijedlog i isto tako pozdravljam plodonosnu raspravu koju smo upravo imali. Mislim da ona pokazuje da će izvješće parlamenta dati čvrste temelje za međuinstitucionalne pregovore koji će uslijediti. Kao i uvijek komisija je otvorena za raspravu, za razgovor u trijalogu i odigrat svoju ulogu kao pošteni e, sugovornik. Obvezali smo se dati potreban okvir ovom novom fondu kako bi mogao funkcionirati na današnjem tržištu rada, u svijetu rada i nadam se da i parlament dijeli, e, dijeli e, dakle duh ovoga E, prijedloga kako bismo ispunili očekivanja naših građana. Želim još jednom zahvaliti parlamentu na nastavku suradnje, na brzom usvajanju našeg prijedloga i sigurna sam da ćemo i pod predsjedanjem Rumunjske e, doći do djelomičnog općeg pristupa o e, privremenom dnevnom redu EPSKO-a u ožiku kada ćemo odgovoriti. To je u odgovoru na jedno od pitanja izvjestiteljice. Evo, toliko od mene. Hvala parlamentu. Zahvaljujem im i vama, gospođo povjerenice. Hvala na raspravi. Rasprava ovime je zaključena. Glasovat će se sutra. A sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Pogriješio sam. Ispričavam se, gospođo Arena. Izvolite. Hvala lijepa. Za početak bih zahvalila komisiji što je poduzela ovu inicijativu. Bez nje bi doista nama bilo teško eh, uvesti promjene u fond koje su potrebne. Dakle, zahvalila bih i svim klubovima, svim izvjestiteljima u Sjeni koji su zajedno sa mnom radili na ovom novom zakonodavnom prijedlogu i zamolila bih da uložimo još malo truda u sutrašnje glasovanje. Jer kada govorimo o pružanju potpore radnicima, naravno da je važno osigurati osposobljavanje, no ako se pritome ne otvaraju nova radna mjesta, tada će ih biti teško ponovno uvesti na tržište rada. Stoga e, predlažem i sugeriram da bismo trebali ići e, i napredovati po dva kolosijeka. Jedan bi bio osposobljavanje, a drugo E, dakle financiranje poduzeća koja mogu pomoći reintegraciju radnika na tržište rada, pa se stogam da će većina e, isto tako podržati i taj amandman. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici. Ispričavam se na malo prijašnjoj pogrešci. Evo sada zaključujem raspravu i glasovanje najavljujem za sutra. Sljedeća točka na našem dnevnom redu je izvješće kolegice Veronike Lope Fontanje o Europskom socijalnom fondu Plus. Imamo nakon izvjestiteljice e, predstavnike parlamentarnih odbora i zatim ostale sa e, popisa. Dakle, e, izvjestiteljica Veronika Lope Fontanje će biti prva. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče, povjerenice, prije nego što započnem sa svojim komentarima, želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na sjajnoj suradnji tijekom pregovora, no o tome ću se još očitovati kasnije. Tekst koji je predstavila komisija bio je doista vrlo koristan jer je riječ o velikom broju novih e, fondova koji međutim i dalje dijele zajednički cilj, a to je pojednostaviti pravila i postupke. Time će države članice dobiti fleksibilnost kako bi se usredotočile na one aspekte koje smatraju najvažnijima. Također vas želim podsjetiti da su naši građani doista e, važni za našu uniju i e, ljudski resursi su u središtu e, svega. Stoga svako ulaganje u te ljudske resurse, u njihovu prilagodbu uvjetima tržišta rada e, je dobro ulaganje, cjeloživotno učenje, obrazovanje starijih i sve to doprinosi i borbi protiv siromaštva. No istodobno 27% sredstava iz ESF plusa ide u mjere protiv socijalne e, isključenosti, e, zatim 3% za, e, posebno za Rome, zatim 3% još dodatno za one koji su u najlošem položaju, zatim za imat ćemo mjere za mlade ljude njihovo uključivanje u društvo i na tržište rada, to će svakako biti prioritet. Sugeriramo da sve države članice odvoje barem 3% e, svojih sredstava za takve mjere podrške, te da one države članice koje e, su ispod e, barem za 15% ispod e, prosjeka Europske unije odvoje najmanje 15%. E, siromaštvo djece je još jedan problem. 26% djece u Europskoj uniji je u situaciji gdje su izloženi e, riziku socijalne isključenosti. To su razine koje su jednostavno nedopustive danas u Europi. Siromaštvo otežava integraciju djece u društvo, otežava im život među nama ima takvih koji smo uživali u e, jednakim mogućnostima, no da bi svi to imali i svi to dosegnuli moramo raditi na tome omogućiti od najranije dobi. E, 5,3 bilijuna eura će ići u tom smjeru. Zatim članak 3 također govori o odredbama i konkretnim e, radnjama kojima će se povećati sudjelovanje žena u društvu. Zatim, e, još jedna ključna točka u izvješću je puna integriranost osoba s invaliditetom. I dalje radimo na načelu nediskriminacije, izbjegavanja svakog oblika diskriminacije i povećanja pristupa e, radnim mjestima za sve Vjerujem da će ove nove odredbe povećati pravnu sigurnost i na taj način pomoći poduzećima u svim državama članicama e, i naravno da će biti od koristi onima koji su najugroženiji širom Europe. Hvala lijepa. Da doista riječ o sveobuhvatnom izvješću. Osam odbora je e, dostavilo svoje mišljenje. Okoliš, e, zatim odbor za proračunski nadzor, za regionalni razvoj, kulturu, obrazovanje, za pravna pitanja, za građanske slobode, te na kraju za prava žena i ravnopravnost spolova. Počet ćemo sa prvim govornikom u ime odbora ENVI. Bit će to Gospodin Bustoji, izvolite. Hvala lijepa. Od 2003. godine Europska unija je imala nekoliko programa u ovom području i to sa vrlo dobrim rezultatima. Za ovo financijsko razdoblje imamo nove instrumente u okviru ESF-a. Odbor ENVI je podržao program za zdravlje koji se šalje snažna poruka da je zdravlje e, u jedan od prioriteta i to podržava većina građana Europske unije. Zatim, e, ono što je važno za cijeli SF da imamo jasne ciljeve i da ti ciljevi budu ispunjeni. Kad je riječ o odboru Envi, i ono što je najvažnije za taj odbor je povećanje proračuna posvećenog pitanjima zdravlja na 30 milijuna, zatim e, pristup e, e, primjerenim uslugama, usredotočene mjere na pacijente, rane mjere i uspostavljanje, osnivanje upravljačkog odbora koji bi povećao sinergije sa ostalim planovima i programima koji se bave provedbom zdravstvene skrbi. Hvala lijepa. Hvala. povjerenice Tisan, izvolite, imate riječ.